nemate nikakvih komentara, onda ove današnje usvojene rezolucije i osobe e, tijela ću, svim nadležnim osobama i tijelima ću prenijeti ovo glasovanje i sada prekidam sjednicu ovog parlamenta i zatvaram ovu sjednicu.